Sutra u srijedu nastavljamo sa sjednicom u 9 sati. Dnevni red je na raspolaganju na internetskoj stranici Europskog parlamenta. E, zaključujem sjednicu.